su na druge zemlje gdje ne postoji održivo ribarstvo. Znači, iste te kriterije trebamo primijeniti i na sebe. Hvala. Zahvaljujem. Ovime završavamo raspravu o ovoj temi. Glasovanje će biti sutra u podne. I sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je izvješće Koraca Bild o unutarnjem tržištu za usluge, trenutačno stanje i sljedeći koraci. Dajem riječ gospođi Koraca Bild, četiri minute. Hvala gospodine predsjedniče. U ovom izvješću radi se o tome kako stvoriti radna mjesta i ostvariti rast u Europi, a da ne trošimo novac poreznih obveznika. Mi neprestano govorimo o direktivi o uslugama od kako smo je donijeli 2006. Međutim, kolege, pozivam vas da se ne predamo tom za što se tiče direktiva o uslugama. Postavlja se pitanje koliko radnih mjesta gubimo svaki dan zato što unutarnje tržište za usluge ne funkcionira u potpunosti. Dovršetak e, tržišta je put izvan e, krize. Skoro 70% europskog BDP-a odnosi se na usluge, to je stup našeg gospodarstva. Ostvarili smo određeni napredak, e, ali to je sve presporo i još uvijek postoje neopravdana ograničenja i prepreke što se tiče kretanja usluga. Postoje nacionalni zahtjevi, regionalna ovlaštenja koja u nekim dijelovima Europe. E, je li onda razmjerno e, tražiti e, promjene i je li dopušteno da postoje različiti modeli za osnivanje poduzeća u različitim zemljama? Gospodine predsjedniče, treba li postojati još jedno osiguravajuće društvo ako već imate osiguranje u svojoj zemlji? Trebate li imati osiguranje i u drugoj? E, postoje razno razne prepreke e, što se tiče kretanja usluga. Povjerenik manje govorio je o ovim temama. E, postoji politika netolerancije. Komisija je utvrdila da postoje eh, povrede propisa i u listopadu će podnijeti izvješće vijeću što se tiče eh, povreda propisa, cilj je ostvariti ekonomski rast. Još uvijek eh, ima previše dvostrukih standarda. Postoje pravila, ali se ne provode i pozdravljam e, procedure zbog povrede koje je pokrenula komisija. Ne smatram da su to kazane mjere. Moramo voditi dijalog sa državama članicama. Imali smo odličnu suradnju sa irskim predsjedništvom, a sada i sa litavskim i želimo da to bude na vrhu dnevnog reda na vijeću o konkurentnosti. E, pozivam nacionalne parlamente i sve dionike da odrade svoj posao i izvrše pritisak na države članice. Neke države članice ne provode u potpunosti direktivu o uslugama u dobroj vjeri. Međutim, to ne može biti izlika niti opravdanje. Oni odgovaraju e, građanima jer radna mjesta su važna. Moramo ukloniti barijere koje stoje na putu stvaranju rasta. Posebno, gospodine predsjedniče, moramo se baviti e, sivim zonama, e, rasjepkanošću, neizvjesnošću, jer e, različita pravila stvaraju nesigurnost. Nacionalna tijela često imaju prekomjerne odredbe i doista sugeriram komisiji da pojasni situaciju i da smjernice e, državama članicama kako primjenjivati test razmjernosti. Isto tako moramo imati preporuke za pojedine zemlje u europskom semestru u uzajemnoj e, provjeri e, kako bismo osigurali provedbu direktive o uslugama. Neopravdani zahtjevi se moraju ukloniti kako bi se omogućio e, pristup i poslovanje u drugim državama. U potpunosti moramo primjenjivati e, pravila koja moraju biti poznata svima. I ono što je najvažnije, e, provedba direktive o uslugama mora biti na dnevnom redu Europskog vijeća i ostati tamo sve dok je to potrebno. Hvala gospodine predsjedniče. E, hvala. Pozdravljam i gospodina Banija. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Sve vas lijepo pozdravljam i želim reći da sam iznimno sretan što mogu sudjelovati u ovoj raspravi na temelju izvješća koje je predstavila zastupnica Koraza Bild, energično kao i obično i sigurno se slažete sa mnom da ne smijemo zaboraviti niti ono što su odradili prethodni izvjestitelji e, u ovom području uslužnih djelatnosti. Kao što ste dobro istaknuli, ovo je sektor koji je iznimno širok i ima veliki potencijal gospodarskog rasta i zapošljavanja. 45% usluga i zaposlenja u Europskoj uniji obuhvaćeno direktivom i to tržište treba funkcionirati na pravi način. Međutim, to nije dovoljno. Moramo se mobilizirati isto tako i kada je riječ o nekim sektorima koji se nalaze na margini koji nisu obuhvaćeni direktivom, kao što je primjerice malo prodaja. Zastupnica koja se posebno time bavi, a isto tako i internetska prodaja. Htio bih samo kratko naznačiti nekoliko najvažnijih pitanja na temelju priopćenja iz lipnja 2012. Htio bih samo podsjetiti da imamo vrlo visoke kriterije i očekivanja kada je riječ o provedbi ove direktive. Kao prvo, nulta stopa tolerancije. Mislim da je to sasvim očigledno. Tekst se mora prenijeti u cijelosti. To je cilj koji smo si zadali. Dakle, nulta stopa tolerancije E, u odnosu na nepoštivanje obveza koje proizlaze iz teksta od strane država članica u tom smislu je pokrenut postupak protiv 15 država članica od kojih je pet e, već e, donijelo mjere za usklađivanje s direktivom. Zatim E, imamo sektor takozvanih profesionalnih usluga. 2012. sam e, pokrenuo jedan proces e, revizije među državama članicama da bi se vidjelo koji su sustavi koji su manje restriktivni u području slobode poslovnog nastana. Ja ću uskoro objaviti jedan dokument gdje će se vidjeti koji su za pravni zahtjevi i zahtjevi u smislu potrebnog kapitala Isto tako, postoji mogućnost da države članice izvrše reviziju vlastitih zakonskih propisa. Zatim imamo i jedinstvene točke za kontakt. U 28 država članica administrativni zahtjevi mogu uistinu predstavljati e, veliku glavobolju za mala i srednja poduzeća i upravo za njih je uspostavljen e, i to e, ta jedinstvena kontaktna točka. Dakle, taj jedinstveni šalter e, utvrđuje e, nove kriterije za novu generaciju jedinstvenih kontaktnih točaka. komisija će poduprijeti države članice koliko god bude u mogućnosti, međutim one su te koje trebaju uspostaviti potrebne instrumente za mala i srednja poduzeća. Zatim članak broj 20, zaštita potrošača, već sam e, nadugo o tome govorio na nekim drugim raspravama. To je jedan od naših prioriteta. Potrošači e, očekuju da će moći kupiti robu ili usluge bez obzira na boravište ili na podrijetlo. 2012. u lipnju komisija je objavila smjernice o načelu zabrane diskriminacije kada je riječ o potrošačima u internetskoj prodaji i e, tu je i, su bile i radne skupine iz vašega parlamenta. Ja sam sudjelovao u radu tih radnih skupina. Isto tako ćemo objaviti do kraja ove godine jedan dokument namijenjen potrošačima i tvrtkama gdje se preciziraju njihova prava prava prilikom kupnje robe ili usluga u drugoj državi članici. Međutim, e, naše aktivnosti izlaze iz okvira primjene direktive uslugama. Naravno da ja želim jasno naznačiti koji su instrumenti i potencijal ove direktive. No, htio bih e, posebno e, reći nešto o jednoj temi koja mi je iznimno važna, a to je socijalna i ljudska dimenzija pružanja usluga. Znam da je to tema kojom se i vi bavite. Ja se slažem s vama da unutarnje tržište za usluge treba biti u službi sviju, tvrtki, potrošača, ali isto tako i zaposlenih radnika. Produbljivanje unutarnjeg tržišta ne može ići na štetu prava radnika, niti smije dovesti do zlouporaba ili e, nepoštene konkurencije među državama članicama. Direktiva o uslugama vrlo jasno govori o tome. E, za vrijeme njezinog usvajanja svi ste vodili računa o tome da ne utječe na radno pravo, ne utječe niti na pravo o kolektivnom pregovaranju, niti e, kolektivnim, niti pravu na štrajk ne utječe niti na pravo država članica u području socijalnog osiguranja i socijalne skrbi. Moramo se pobrinuti da se spriječe zlouporaba kada je riječ o upućivanju radnika na radu inozemstvu, isto tako treba paziti na porezne utaje. E, to je smisao direktive o upućivanju na radu inozemstvu koja je trenutno u razmatranju ovdje i u vijeću. Što se tiče neovisnih, odnosno samozaposlenih osoba. Um, sud je odobrio pravo kontrole zemlje koje prihvaća e, te osobe. Mjere moraju biti ciljene i e, razmjerne ciljevima, a to je borba protiv prijevara e, na štetu, na štetu osoba. Htio bih osim toga kratko navesti još dva sektora u kojima djelujemo imajući u vidu slobodu poduzetništva i socijalnu pravdu. Kao prvo malo prodaja koja, na koju otpada 11% BDP-a 29% prometa malih i srednjih poduzeća i koja zapošljava 33 milijuna radnika u Europi. Plan djelovanja za maloprodajni sektor koji smo predstavili 31. siječnja prošle godine usmjeren je na poboljšanje konkurentnosti tog sektora na europskoj razini E, u ekonomskom, ekološkom i socijalnom smislu. Surađujemo sa akterima iz tog sektora kako bismo došli do operativnih rješenja. Jedna od osnovnih prepreka razvoju toga sektora upravo se sastoji u nekim ne fer trgovačkim praksama koje mogu na negativan način utjecati na ulaganja i stvoriti prepreke prekograničnoj trgovini, posebno u odnosu na mala i srednja poduzeća. I tu radimo sa eh, akterima eh, i dionicima iz tog sektora u skladu sa inicijativom za 2013. godinu. Eh, Imamo i zaštitu potrošača kao jedna od tema kojom se bavimo, imamo direktivu o pravima potrošača, zatim e, alternativno rješavanje sporova i e, usporedba cijena na internetskim stranicama. Ja sam predložio reviziju e, direktive uslugama i mjere za povjerenstva za razmjenu na dobrobit trgovaca i potrošača. Što se tiče isporuke u Um, listopada ću predstaviti priopćenje na tu temu. Isto tako se bavimo i autorskim pravima i zaštitom podataka. Zaključno bih htio reći da ja i moji suradnici, a nisam jedini povjerenik koji, kojeg se tiče ova direktiva o uslugama, um, striktna primjena ove direktive jedan je od naših prioriteta i e, smatramo da je potrebno strogo primijeniti sve odredbe direktive. Prilikom posjete glavnim gradovima država članica, e, kada sam se susreo sa službenicima koji su zadrženi za provedbu ove direktive, primijetio sam da je bio potreban jedan striktni razgovor, dijalog e, kako bi smo mogli steći dojam i o tome što se točno događa na terenu. Naravno, ja surađujem i sa parlamentarnim odborom za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Mi ćemo imati jedan e, niz rasprava na internetu, to će početi 20. E, studenog i mislim da će to biti čitav niz prijedloga. Imamo platformu na 24 jezika kako bismo se što više približili građanima u državama članicama i od ovih četiri velike teme koje sam naveo za četiri tjedna, e, internetska trgovina, zatim socijalna prava banke i prava e, potrošača ima mnogo toga što zapravo je također u vezi sa direktivom o uslugama. Tijekom ta četiri tjedna mi ćemo vidjeti na terenu kako se ova direktiva e, provodi i e, da li ide u korist dakle ovime što sam spomenuo. Gospodin Kaza u ime odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja. Za vrijeme ovog razdoblja velike nezaposlenosti u različitim zemljama članicama ključno je da oslobodimo potpuni potencijal jedinstvenog tržišta kako bismo mogli potaknuti rast i stvoriti veći broj radnih mjesta. Zbog okrutne gospodarske stvarnosti u velikom broju zemalja članica Provedba ovakvih promjena je ključna. Zahvaljujem izvjestiteljici na njezinom radu na ovom izvještaju i drago mi je vidjeti da su uzeti u obzir i e, mišljenje odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja. Isto tako pozdravljam e, fokus na jedinstvene kontaktne točke koje su vrlo korisne za pokretanje i osnivanje novih poduzeća. Isto tako pozdravljam pozivanje na mm, digitalno jedinstveno tržište te fokus na potpunu provedbu direktive. Postoji ogroman potencijal za rast i zapošljavanje u dovršavanju digitalnog jedinstvenog tržišta. Na kraju mm, moram reći da je to jako dobar izvještaj kojeg ću jako rado podržati. Hvala vam. Sada ćemo čuti mišljenja glasnogovornika političkih e, klubova i najprije dajem riječ gospođi Pelt u ime Pučana. Hvala vam. Najprije ću zahvaliti izvjestiteljici gospođi Koraca Bild. E, bilo mi je zadovoljstvo pročitati njezin izvještaj i moram reći da se svim izazovima bavi na vrlo dobar način. To je jako važno ako ćemo raditi zajedno u nastojanju da ostvarimo naš zajednički cilj i osigurati da europsko unutarnje tržište doista bude otvoreno i prema uslugama. Naša je dužnost da priznamo da različite zemlje članice imaju različite karakteristike i različito gledaju na tu temu koja je sama po sebi osjetljiva. Gospodin Barnier je naveo da se provode brojne studije i istraživanja i htjela bih zahvaliti izvjestiteljici i reći da su analize koje su prevedene i rezultati tih analiza vode do definiranja specifičnih preporuka za zemlje članice i to bi trebao zapravo biti dio općih preporuka. Naravno, Glavni cilj je ukinuti prepreke pružateljima usluga. Za mene kao političarku jako je važno da pružatelji e, usluga imaju pristup otvorenom unutarnjem tržištu te da mogu poslovati i preko granica. Ne želim da unutarnje tržište bude prepreka njihovom radu, već da to bude jedna nova mogućnost za njih. Htjela bih navesti nekoliko e, stvari. Kao prvo, situacija sa malim i srednjim poduzećima, a drugo, usklađivanje plaćanja, a to definitivno mora postati prioritet. Znam da je već jako puno toga rečeno o malom i srednjem poduzetništvu. Moramo naći nove načine da podržimo njihovo tržišta, jer oni jesu motor razvoja u EU, no još je jako puno posla što se tiče usklađivanja plaćanja, riječ je o još jednom osjetljivom pitanju u scenariju u kojem nam nedostaje inovacije. I mislim da moramo koristiti inovacije. I to posebice ako su građani voljni koristiti te inovativne solucije. Hvala vam, gospođa Silvana Rapti, u ime socijalista i demokrata. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Dopustite mi da na početku zahvalim gospođi Koraca Bilt na njezinom radu na ovom izvještaju. No, ima nekoliko točaka koje bih voljela naglasiti. Najprije, iako smo dobro surađivali i trudili smo se u nastojanju da pronađemo zajednički stav. I to smo uspjeli do jedne određene točke. Sa stajališta socijalista željeli smo insistirati na četiri ključne točke. Postalo je jasno da ideja od 2,6% rasta u sljedećih pet godina je vrlo ambiciozna, i da je vrlo teška a, te da ne uzimo u obzir poteškoće kroz koje Europska unija trenutačno prolazi. Druga stvar, rekli smo da moramo osigurati da direktiva bude pravilno implementirana što se tiče socijalnih usluga, a treća moramo imati na umu specifične uvjete u našim zemljama članicama. Osim toga, tu je i pitanje nacionalnih reformi. Za nas je također važno pitanje zaštite socijalnih prava. onako upravo kao što je to naš povjerenik partner rekao. Zato ćemo na plenarnoj predložiti specifične amandmane, amandman broj 2, broj 5, koji se odnose na socijalne odredbe, na prava radnika. To je crvena linija za klub zastupnika socijalista. Čula sam što je rekao gospodin Barnier i nadam se da će gospođa Koraca mm, poduprijeti te amandmane 2 i pet zato što oni jačaju i ideju gospodina Kaze koju nam je upravo on izložio iz odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja. To je važno i za parlament i za Europsku uniju, za radnike u Europskoj uniji i za njezine građane. Važno je da im pokažemo ljudsko lice unutarnjeg tržišta, a to ono nam je danas potrebno više nego ikada. E, Malcolm Harber sljedeći govornik u ime konzervativaca. Hvala vam. Pozdravljam ovaj izvještaj i kao što je povjerenik partner najavio, to je posljednji u nizu izvještaja. Tako da u ovom izvještaju je ovom domu i široj javnosti predstavljena važnost ovog pokreta. Pokreta prema tome da tržište usluga bolje funkcionira. To je o temeljne važnosti za radna mjesta i za rast europskog gospodarstva. U trenutku kada očajnički trebamo nova radna mjesta, jasno je da rastuća, rastuće tvrtke s uslugama zapošljavaju puno više ljudi nego bilo koji drugi segment gospodarstva. I to je vrlo jasno pokazano gospodarskim analizama i to čitav niz godina. No, ne samo to jasno je da usluge imaju vrlo pozitivan učinak na gospodarstva, te da u mnogim područjima gdje trebamo više stručnosti u računalnim sustavima, internetu, marketingu, osmišljavanju izgradnje zgrada, sve su to usluge i u tim područjima treba nam veća i aktivnija konkurencija. To je natjecanje. Prošli tjedan sam vodio e, jednu misiju u Grčku i od sindikata smo čuli o nedostatku e, natjecanja u grčkom gospodarstvu i o tome kako to koči razvoj grčkog gospodarstva. I čuli smo od ministra za natjecanje i konkurentnost kako on to planira riješiti. I upravo su usluge bile e, u srcu tih planova. I to je nešto što zapravo vrijedi za sva gospodarstva. Treba nam pravedno natjecanje i na kraju jer na kraju sve se svodi na stvaranje radnih mjesta i pokretanje gospodarstva koje nam očajnički treba. Gospođa Ferreira u ime Ljevice. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice. Ovo govorimo već nekoliko godina kada je unutarnje tržište osnivano u različitim područjima E, bavilo se slabijim produktivnim strukturama. Danas velike, gospodarski subjekti mogu činiti što žele i dakle sad posežu za sektorom usluga. I kao što je izvjestiteljica rekla, to čini 27% europskog BDP-a. Tako da tu postoji dakle mogućnost za monopol velikih gospodarskih subjekata. Radnici moraju biti svjesni e, natjecanja, a to zapravo dugoročno uvijek znači smanjivanje plaća. Postoje mnogi problemi. Trebali su se mijenjati taktike jer usluga o direktivama iz 2006. ako se sjećate došlo do velikih prosvjeda diljem Europe kojima se odbijalo otvaranje područja gdje su države tradicionalno imale snažnu socijalnu ulogu i dakle nije se željelo da se ta područja otvore. Ti su prosvjedi napali e, raspadanje javne službe, a to je nešto što je povijesno pravo, civilizacijsko pravo i ljudima je jako dugo trebalo da ostvare to pravo i mislim da se to, to pravo ne bi trebalo žrtvovati. Imali smo problem s prijevodom, no sada je sve u redu. Prelazimo na sljedeće govornike. I najprije imamo gospođu Mazej Kuković. Hvala vam. Htjela bih eh, zahvaliti izvjestiteljici te gospodinu Barnieru. U trenutku velike nezaposlenosti u Europi vrlo je teško eh, promovirati provedbu usluga u unutarnjem tržištu. Osim toga, kriza traži da se pronađu rješenja pokret prema eh, rastu u u nekim zemljama članicama nam daje nadu. Dakle, da ćemo se u području uslugu, usluga natjecati manje međusobno, a više s ostalim zemljama, na primjer sa Brazilom, Kinom ili Indijom. Isto tako puno je izazova u pristupu malih i srednjih poduzeća i samozaposlenih zajedničkom tržištu. To je naravno očito za velike tvrtke i jednostavno, no malo je teže ostvariti za male tvrtke. Digitalizacija isto tako traži osnivanje jedinstvenog unutarnjeg tržišta, no kad govorimo o prodaji krivotvorenih proizvoda, lažnih proizvoda, to stvara probleme. Naše će tržište biti jače samo ako budemo provodili zakonodavstva i dosljedno se držali standarda. Pojednostavljene administrativne procedure su temelj za e-usluge i to posebice kao korist za mlade i za nove naraštaje. Starenje populacije također otvara nove mogućnosti, dakle usluge njege kod kuće, na primjer. I dok god pokušavamo spasiti 27 milijuna nezaposlenih Evropljana, ako želimo pomoći 5 milijuna nezaposlenih mladih ljudi, uslug o unutar, unutarnje tržište o uslugama je zasigurno jedna od najvažnijih e, rješenja. Gospođa Gebhardt. Hvala. Povjereniče Barnier. Tek ste nam rekli da je Europski parlament usvojio čitav niz izvještaja na tu temu. No moram vas podsjetiti da nijedan od prethodnih e, izvještaja se nije ovom temom bavio ovako detaljno kao izvještaj gospođe Korace Bild, pogotovo sa e, socijalnog stajališta. Zato sam se iznenadila e, kad sam čula komentar predstavnika odbora za zapošljavanje budući da ni jedan njihov amandman nije usvojen u ovom izvještaju. Mislim da to traži neke korektivne mjere. Članak 1 direktive o uslugama stvara obvezu da se poštuje socijalna dimenzija. Lisabonski ugovor također jasno govori da radimo i živimo u u jednom socijalnom gospodarstvu, socijalnom tržišnom gospodarstvu, a ne samo tržišnom gospodarstvu i mislim da je to jako važno naglasiti. ako se to ne ispravi do sutrašnjeg glasovanja, moj klub zastupnika neće moći glasati za taj izvještaj. Ne samo to, već ćemo glasati protiv. No, želim još jednom ponoviti, predani smo ideji unutarnjeg tržišta i zato što želimo da se usvoje te mjere te da se direktiva usluga potpuno provodino kao socijaldemokrati, odbijamo usvojiti bilo koje zakonodavstvo koje govori samo o, o uslugama. Ne, da, dakle, gospođa Kasteks nije ovdje, tako da ćemo dati riječ gospodinu Whiteholseru. Fre, Entschuldigung. Es ist unbestritten, dass die Verwirklichung der Dienstleistungsfreiheit von allen vier Nitko se neće suprotstaviti činjenici da je sloboda pružanja usluga e, sloboda koja se najmanje poštuje i e, to je upravo razlog za ovo vrlo složeno pitanje. Mnoga od pravila koja smo prihvatili se ne poštuju, ne provode i čitava ova rasprava se svodi na ideološke e, teme i previše se pozornosti poklanja gospodarskim e, čimbenicima, a ne socijalnim čimbenicima. U prošlom sazivu parlamenta smo upravo um, prihvatili neke od naj izrazitijih e, odredbi koje su doprinjele tom problemu. Naravno, ako želimo unijeti novi život u ovu, e, ovo područje politike, to je nešto što treba imati na umu. U ovom izvješću postoji pokušaj da se upravo to i učini. Primjenice poziva se prema pro, e, širenje upravo sektora socijalnih usluga. E, gospođa Senjalova, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine povjereniče, poštovani kolege. Ovo je vrlo važno izvješće o direktivi o uslugama koje uvelike naglašava E, pitanje stimulacije europskog gospodarstva uglavnom se usredotočava na uklanjanje prepreka i administrativnih opterećenja i drago mi je što je povjerenik spomenuo pitanje e, diskriminacije potrošača na temelju mjesta njihova stanovanja ili njihove nacionalnosti jer znamo da se to u praksi događa i to je jedna od stvari koja podjarmljuje povjerenje europskih državljana u unutarnje tržište. Socijalna dimenzija dimenzija unutarnjeg tržišta je iznimno važna i važno je kako ona utječe na kakvoću života, uvjete zaposlenja europskih državljana, njihovu zaštitu na radu i slično. Uvelike se slažem sa e, svojim kolegama gospođom Rapti i ostalima koji su o tome govorili. Drago mi je da se slažem i s vama gospodine povjereniče. Hvala vam lijepo. Spontano javljanje za riječ. Gospođa Maletić. Poštovani e, povjereniče, zahvaljujem izvjestiteljici na početku na izvrsnom izvještaju. Jačanje unutarnjeg tržišta usluga jedan je od ključnih elemenata strategije Europa 2020 jer doprinosi povećanju konkurentnosti i zaposlenosti

Thank you very much. Uh, Mr. please, uh, molim vas, pokušajte poštivati dodijeljeno vam vrijeme. Hvala vam. Koncentrirat ću se na dva aspekta. Prvi ste vi spomenuli. Posjetili ste da prilikom provedbe direktive o uslugama u mnogim zemljama dolazi do kašnjenja ili se ta direktiva uopće ne provodi. Tako da mislim da zapravo nije kriva sudbina za sve to. Ta je direktiva osmišljena u trenutku rasta, nakon toga je došla kriza. Kriza je nešto promijenila materijalno i objektivno uvjete u kojima se ta direktiva mora provesti. Tu ne želim reći da moramo napustiti taj cilj, upravo suprotno. No, možda moramo razmisliti o drugačijim vremenskim okvirima od onih koje smo predvidjeli u tom trenutku. Druga tema se odnosi na socijalnu dimenziju. Horizontalna odredba, socijalna horizontalna odredba je ključna, neophodna, ne samo za osobe koje rade, već i za tvrtke. Zato što ako nemamo jedinstveni prag, jedinstvenu razinu, natjecanje između tvrtki koje se privatiziraju će zapravo oduzeti ljudima prava. I to je najgori mogući oblik natjecanja i zato je socijalna dimenzija vrlo bitna i to posebice e, dosljedno, dosljedna primjena te odredbe. Hvala. Zahvaljujem zastupnici Koraci Bild na odličnom radu. Ja sam uvjerena da liberalizacija tržišta usluga je bez sumnje vrlo važan korak u izlasku iz ove gospodarske krize. Potpuna primjena ove e, direktive bi moglo povećati BDP za 2,6% i tako da želim u potpunosti podržati provedbu e, ove direktive. Smatram da je potrebno pojednostavniti administrativne procedure i birokraciju, to posebite za mala i srednja poduzeća. Isto tako kinuti diskriminatorne prakse koje umanjuju povjerenje potrošača. Isto tako smatram da je potrebno da se poveže sa direktivom o priznavanju E, kvalifikacija zato što mislim da zemlje članice moraju što prije ukinuti neopravdane granice koje ometaju pristup nekim profesijama. Među zemljama članicama postoje određene razlike i mislim da u mojoj zemlji recimo imamo posebne propise o obalnom području. Nastojat ćemo to što prije riješiti zajedničkim radom i pozivam gospodina povjerenika da posjeti našu zemlju te da nam pomogne u rješavanju tog problema. Hvala. Gospodin Borganti. Hvala vam. U ovom izvještaju se uopće ne spovinju problemi o neprovedbi direktive u određenim zemljama članicama. Postoji čitav niz kategorije radnika koje riskiraju da u vrlo kratkom vremenu ostanu bez radnog mjesta. Tu poneprije mislim na radnike u dakle, obalnom području i djelatnostima u Italiji. Oni eh, rade već desetljećima i imaju ogromno bogatstvo u u smislu vještina. I sad pitam se zašto to sve želimo žrtvovati? Zašto želimo žrtvovati mala poduzeća i ostaviti sve jednoj velikoj multinacionalnoj kompaniji? Mislim da time građani i Europska unija neće puno dobiti. Isto tako ne vidim kakve koristi može imati divlja liberalizacija profesionalnih kvalifikacija na primjer turistički vodiči to je još jedna talijanska specifičnost dakle oni moraju pokazati povijesno nasljeđe kakvog nema na svijetu i njihova sposobnost je plod vrlo strogog obrazovanja zato što se turistima želi dati najbolje nisu svi europski turisti jednaki i postoje određene karakteristike koje se jednostavno moraju poštivati Hvala vam gospodine Morganti. Povjerenik Parnijer, imate riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja ću kratko zahvaliti zastupnicima koji su uzeli riječ, koji su vrlo otvoreno govorili i iskazali različita mišljenja, ali smatram da zapravo svi traže od komisije da preuzme svoju ulogu, a to je da se pobrine za provedbu ove direktive kao i svih ostalih direktiva uslugama koje ste usvojili u vrlo inteligentnim i e, praktičnim uvjetima u suglasnosti s državama članicama. I to je ono što sam obvezan i učiniti. E, postavljeno mi je pitanje i dakle ja ću nastojati primijeniti i provoditi ovaj tekst na najbolji mogući način. Nastavit ću sa pregovorima kako bi smo mogli na terenu primijeniti i osnažati i e, turističke aktivnosti zajedno sa talijanskim vlastima. Zastupnik Ferrera je podsjetio na zabrinutost zbog e, direktive uslugama, posebno kada je riječ o opasnosti slabljenja usluga koje su ranije pružale države. E, podsjećam vas da ova direktiva koju ste dali doprinos prije nekoliko godina zapravo je direktiva koja se svodi na administrativna pojednostavljivanja. Usluge koje pruža država izuzete se iz područja primjene ove direktive. Što se tiče usluga od općeg interesa, e, direktiva o privremenom prekograničnom pružanju usluga ovdje se ne primjenjuje. Veći dio vas je spomenuo socijalnu dimenziju i zaštitu prava radnika. Ponavljam da ova direktiva, kako je ja tumačim i kako je namjeravam primjenjivati, vrlo jasno govori o tome da se ne utječe na prava radnika, niti prava na e, primjenu kolektivnih e, sporazuma, kolektivno pregovaranje, niti bilo kakvih, e, e, bilo kakvih štrajkova ili slično. Nije mi poznato da je neka država članica išla dalje od odredbi ove direktive u području radnog prava. Nacionalni parlamenti ovdje imaju važnu ulogu i paziti da mjere koje se primjenjuju na države članice u svrhu prenošenja ove direktive dobro očuvaju i zaštite socijalna prava. Gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo, iz ovog dinamičnog izvješća koje nam je predstavila zastupnica Koraza Bild, ja zapravo izlačim jednu važnu poruku, a to je da dovršimo primjenu ove direktive kako bi ona dobila svoj puni potencijal jer znamo da tu postoji stvarni potencijal za ostvarivanje gospodarskog rasta u europskim gospodarstvima, premda osobno smatram da se Europska unija ne treba zadovoljiti na tome da isključivo stavlja naglasak na usluge, nego treba stavljati naglasak i na proizvodnju. Međutim, to je jedno drugo pitanje što se tiče uslužnih djelatnosti u Europi moramo ići do kraja kada je riječ o provedbi ove direktive. Način na koji ću ja i dalje raditi na provedbi direktive, e, a to je da neću e, dopuštati bilo kakvo kršenje te direktive od strane država članica i ustrajat ću na svom gospodarskom stalištu, a to je zapravo ono na čemu počiva Europska unija od samoga početka i mislim da od toga nismo smjeli odustati, a to je upravo ta linija koja se zasnova na tržišnom gospodarstvu sa snažnom socijalnom dimenzijom i koje stavlja naglasak na povećanje konkurentnosti. Hvala vam na pozornosti. Hvala povjereniče. Sada riječ dajem izvjestiteljici zastupnici Korazi Bild. Hvala vam lijepo gospođo predsjedavajuća, zahvaljujem svim kolegama na njihovim komentarima i doista u, razumijem da treba uzeti u obzir stanje u različitim državama članicama. Najbolji način da e, se pobrinemo za socijalnu dimenziju jest da osiguramo ljudima da imaju radno mjesto. Najbolje možemo ostvariti e, socijalna prava ako ljudi imaju radna mjesta i mogu se brinuti za svoju djecu i svoje obitelji. Direktiva o uslugama u prvom članku uključuje tu socijalnu dimenziju i socijalna prava. Ugovor iz Lisabona ne treba ponavljati, mi e, smo ga svi obvezni poštivati. Ovdje imamo dva različita E, stajališta. Jedno je pragmatično i povjerenik nije ga tako odlično zastupa. Pogledajmo ograničenja, pogledajmo gdje je problem, kako konkretno možemo surađivati s državama članicama, kako bismo uklonili prepreke, one prepreke koje spričavaju ljude da imaju radna mjesta i da ostvare rast i razvoj. Onda imamo ideološko stajalište koje kaže ajdemo ponoviti po tisućiti put ono što već piše u tekstu kako bismo još jednom pokazali da se zalažemo za društvena prava, za socijalna prava doista e, pozivam vas sve, gospođo Rapti, ja sam s vama blisko surađivala i doista ste me iznenadili da sada u posljednjem trenutku na plenarnoj sjednici nakon što smo postigli sve te e, sporazume vi ovdje izlazite s prijetnjama i prijetite da ćete biti protiv. Vi također morate biti odgovorni a ne meni pozivam nas sve da udružimo svoje snage i zajednički pošaljemo poruku državama članicama da na najvišem razini dnevnog reda u Europskoj uniji bude uklanjanje prepreka kako bismo omogućili puno funkcioniranje zajedničkog unutarnjeg tržišta za usluge. Nemojte razvodniti ovu direktivu, glasajmo za nju sutra kako bismo u potpunosti ispunili unutarnje tržište za usluge u Europi. Hvala vam lijepo, hvala gospođo Koraca Bilt. E, ovime zaključujemo raspravu, a o izvješću gospođe Korace Bilt glasovat će se sutra u podne.